Gospodo, prelazimo sada na tajno glasovanje o imenovanju člana Europske komisije. Radi se o imenovanju gospodina Nevena Mimice, ukoliko dobije ovdje većinu. Parlament glasa za ili protiv imenovanja. Riječ Riječ nema trenutno nitko, već ćemo prvo glasovati Dakle, održat ćemo tajno glasovanje, stoga će se upaliti samo plava lampica kako bismo spriječili još dodatna pitanja. Možete normalno glasati za, protiv ili biti suzdržani, ali zasvijetit će samo plava lampica. Otvaram glasovanje. Haben alle Kolleginnen und Jesu li sve, svi kolege i sve kolegice glasovali? Još jednom ću vas upitati jesu li svi glasovali. Svi u redu, onda zatvaram glasovanje. Za su glasali 565 kolege, protiv 64 kolege, a 64 kolega su, su bili suzdržani, stoga je gospodin Neven Mimica potvrđen imenovanje. U ime komisije, gospodin Ren, potpredsjednik komisije. Uh, Uvaženi zastupnici, u skladu sa člankom 21 ugovora o pristupanju Republike Hrvatske, vijeće je um, tražilo Europski parlament za mišljenje i glasovanje koje ste dali izražava vaše pozitivno mišljenje mm, na odluku vijeća da se imenuje gospodin Neven Mimica. Sada je na vijeću da u suradnji s predsjednikom komisije poduzme finalne korake. Htio bih zahvaliti Europskom parlamentu e, što mm, su osigurali da je proces konzultacija proveden učinkovito i to će omogućiti da komisija bude konstituirana do ulaska Hrvatske početkom srpnja. Hvala gospodine Pavljeniće. Prelazimo sada o glasovanju što se tiče kalendara za razdoblje zasjedanja za 2014. godinu. Za to se, i, se javila gospođa Luling za riječ. Prvo kratko, samo da objasnim zašto sam uložila ovaj amandman. Dakle, da obvijestim druge zastupnike o tome kako ne bismo glasovali o ilegalnom kalendaru. Pitanje je pravno, a ne političko. Ne radi se o tome hoćemo li glasati da ili ne za dodatna zasjedanja u Sazburu, nego da se ponašamo u skladu sa ugovorima i e, prije svega što se tiče sudske odluke iz prosinca 2012. godine Europskog suda pravde. Ako vidite kalendar koji je pred vama vidjet ćete da imamo 11 plenarnih sjednica. Imat dakle trebali bismo imati 12 no e, izbore, europske izbore bi trebali održati dok smo ovdje na plenarnom na zasjedanju. To je dakle sudska odluka, nema poteškoća što se toga tiče, no problem se radi u tome da je ova presuda Europskog suda u prosincu 2012. ponovilo u točki 67 da dodatna zasjedanja se mogu organizirati samo ako se održaju 12 plenarnih zasjednica zato što naravno možemo dodati dodatna zasjedanja samo ako su ona potrebna. Parlament stoga ne može reći da je 12 zasjedanja previše za jednu izbornu godinu, a istodobno pregovarati o dodatnim zasjedanjima. To nije moguće. Stoga nam se nudi izbor. Ili ćemo organizirati 11 plenarnih sjednica, i u tom trenutku nam više ne trebaju dodatna zasjedanja ili ćemo pak organizirati 12 plenarnih sjednica, a u tom slučaju nećemo više moći dakle predvidjeti ispričavam se, moći ćemo predvidjeti još dodatne sjednice. Dakle, 11 plenarnih sjednica i 0 dodatnih sjednica ili pak 12 plenarnih sjednica i 3 do 3 dodatnih plenarnih sjednica kako bi kolege dobro razumjele, radi se dakle o pojednostavljenju. Stoga smo predložili prvu, prvo rješenje, a mogli smo i predložiti zapravo i drugo. Ako se ne glasa o tom amandmanu, onda će kalendar za 2014. godinu možda opet biti predmetom osporavanja pred Europskim sudom. Kako bismo izbjegli takav mukotrpan postupak, ja bih vam ovdje dakle htjela kao što sam upravo napravila objasniti zašto smo uložili ovaj amandman to je dakle pojašnjenje koje je potrebno hvala gospođo Luling moje dame i gospodo molim vas za trenutak pažnje gospođo Luling pažljivo sam saslušao vaše objašnjenje naravno smo razmotrili obrazloženost ovog amandmana. Ja sam ga i potvrdio kao valjanog amandmana. Ova, zasjedanja, 12 paralelnih zasjedanja, nisu bili predmetom razmatranja Europskog suda ako se radi o izbornoj godini. 1997. godine je Europski sud u članku 33 o izborima o, sa tijekom izbornih godina je rečeno da se mogu dopustiti 11 plenarnih zasjedanja zato što imamo pet dana koje smatramo danima izbora i oni se ustupaju u parlamentu e, i tada se dopušta dakle nama da držamo samo 11 plenarnih sasjedanja Iz toga je tijekom izbornih e, godina moguće zatražiti dodatna plenarna zasjedanja. To je razjašnjeno. Sada prelazimo na glasovanje. Tko je za amandman broj 1? Molim vas pokažite mi to podizanjem ruke. Tko je protiv? Tko je suzdržan? Odbijen je amandman. Prijedlog Odluka sa konferencije predsjednika su stoga usvojene, kalendar je stoga odobren. Sada ćemo prekinuti zasjedanje radi svečanog zasjedanja sa gospodinom Kavako Silvom i srdečno ste pozvani da prisustujete tom toj sjednici.